Dear colleagues. Drage kolege. Možemo početi sa glasovanjem. Imamo prvo primjedbu na pravilo 106 stavljanje na tržište genetski modificiranih karanfila. Imamo elektronsko glasovanje. Glasovanje je otvoreno. jesu li svi glasovali glasovanje je zatvoreno? Ne, ne, oprostite. Time out. Predah. sada, kada je Joe možemo zatvoriti glasovanje. Usvojeno. Idemo na te, sljedeću točku na našem dnevnom redu. To je točka 14. To je prigovor u skladu sa člankom 106, poslovnik odobrenje GMO kukuruza e, BT11. Također ćemo elektronički glasovati. Glasovanje je otvoreno. Everybody Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. A sada možemo prijeći na sljedeću točku našeg dnevnog reda. E, vrijeme za glasovanje je isteklo. A sada Beano izvješće o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Imamo mišljenje i naš izvjestitelj je naša kolegica Dornano, ali prije nego što započnemo moram zamoliti kolege, drage kolege, dragi asistenti, Axel oprostite Ako želite nastaviti razgovarati, imate puno mjesta vani, a mi moramo nastaviti s našim poslom ovdje unutra. Dajem riječ kolegici Dornano koja je izvjestiteljica za ovo mišljenje. Hvala gospodine predsjedatelju. Drago mi je da mogu predstaviti o izvješće o mišljenju. Ovo je... Ovi principi su sama, sam temelj jer daju mišljenje i logiku odluci koji se donosi na supranacionalnoj razini. Znači, radi mi se o operativnoj razini, pragmatičnoj razini, nije to samo izvješće komisije, već govorimo o onome što je u tome komisija napisala. Dvije su ideje iza ovoga e, mišljenja. Prvo, o čemu se radi, u principima o politike s kojima se bavi naš odbor, e, koji nas upozorava da moramo e, e, vjerovati u transfer suverenosti a tu se radi o širem konceptu e, odlučivanja. Čini mi se vrlo važnim naglasiti činjenicu da je važnost ovoga čime se bavi ovaj odbor, a to je subsidijarnost i proporcionalnost, traže ravnotežu između provedbe na lokalnoj, nacionalnoj i evropskoj razini. Glavna tema u smislu kompetencije odbora za okoliš e, govore o transnacionalnoj, globalnoj i nacionalnoj implementaciji i vidimo kako to može pridonijeti e, naš odbor. Općenito govoreći, što se tiče kvalitete zraka, klimatskih promjena, bioraznolikosti i e, očuvanja oceana. Tu je potrebna suverenitet i odluka na europskoj razini je e, jamstvo učinkovite politike kada je ono e, što je važno e, nadilazi e, nacionalne okvire i zato sam željela naglasiti važnost našega odbora u izradi nacrta tehničkih razmišljanja i razmatranja i stoga od pet prijedloga komisije ko, o kojima smo dali mišljenje, naši prijedlozi zahtijevaju kompetenciju, znači možemo govoriti o subsidijarnosti i proporcionalnosti o glavnim pitanjima ovdje, a ne u drugim odborima parlamenta. Kontrola subsidijarnosti i proporcionalnosti donosi dinamiku u implementaciji europskih politika i e, jamči bolju učinkovitost istih. E, poštovanje ovih načela znači e, jamstvo da se to može odraziti e, realistično i da će biti učinkovito u našim dugoročnim ciljevima. Ove zahtjeve zaista važan kad govorimo o otpadu, cirkularnom gospodarstvu i metodama postizanja ciljeva. E, definiranje ciljeva je dobra, stvar, ali treba poboljšati koordinacijske politike i to je još i bolje. E, dovode se u pitanje provodljivost ciljeva i detalji o njihovom postizanju i to je u rukama država članica, a to se temelje na njihovoj gospodarskoj situaciji. Ovdje vidimo e, zahtjev za pragmatizmom. Moramo u evropske uredbe staviti zahtjev za e, proporcionalnost postizanja ciljeva uzimajući u, odmor, u odbor napore koji su već uloženi. I zadnja točka, znači napori koji su učinjeni, to su naglasili neke moje kolege kad se radi o uredbi o emisijama, ta, to će se javljati e, iznova i vrlo često. Tu vidimo rizik da se odstupi od e, načela proporcionalnosti i subsidijenosti. Moramo e, primijeniti europsku politiku u našim temama i moramo izbjeći povlačenje prijedloga koje imaju ključne ciljeve. Prihvaćanje transfera suvereniteta se mora sagladiti kao koncept povjerenja u sudjelovanju nacionalnih zakonodavnih tijela u razvoju europskih politika. Za mene potreba za transparentnost i kontrolu evropske agencije odgovara logici povjerenja za odluke koje su donesene na europskoj razini. To je nešto o čemu možemo razgovarati, ali mislim da je ovo pitanje mm, nešto što treba postaviti. Osim transfera ovlasti, e, osjeća da donošenje e, odluka spada pod više ešelone, znači da morate imati povjerenje u transparentno provođenje politike. Europske agencije stoga moraju udovoljiti potrebama za poštovanje subsidijarnosti, jer kada e, revizorski sud se sastane e, u sukob interesa se njima se ne upravlja na dobar način to također znači da akcije agencije nisu nužno najbolje i transfer ovlasti nije pritom opravdan ako pogledamo kakvi su ciljevi e, u pogledu očuvanja sigurnosti hrane. To je još jedan način postizanja subsidijarnosti, a ne samo kalibriranja uredbi to je također dio naših ovlasti. Također bih e, željela dodati u zaključku da ovaj proces e, razvitka europskih politika mora dati više važnosti nacionalnim razinama kako bi se konsolidirao e, princip supsidijarnosti i proporcionalnosti i to donekle podržava ono što sam prije rekla, supsidijarnost i proporcionalnost su ciljevi E, dio dinamičkih e, pravila. E, mi ne, moram, ne smijemo gledati samo prema dolje, odnosno kako se to usvaja na nacionalnoj razini, već kako nacionalne razine mogu donijeti odluke. Tako da imamo subsidijariti u obnovljenom povjeranju država članica prema Europskoj uniji ja mislim da je vrlo zanimljivo kako neki parlamenti izlaze iz ove negativne logike primjene subsidijarnosti i daju e, proaktivnu ulogu u održavanju tih principa. E, razlozi za proporcionalnosti su isti, to su oruđa e, zakonodavstva, jer ako su to rezultati prijedloga država članica, onda odluke komisije koje iz toga proizlaze će biti bolje. To su različite točke koje čine moje mišljenje. Pokušala sam e, ići e, dalje od jednostavnih komentara na prijedlog e, komisije i dati jedan pozitivan, pozitivnu kritiku mi e, djelujemo e, u prilog institucijama koji, ali pritom e, se nastavimo čuvati nacionalne interese. Veselim se vašim komentarima, a ovo je samo osnova, ono što sam upravo iznijela. Hvala. A sada započinjemo prvo izvjestiteljicom u Sjeni, gospođa Gardini. Hvala gospodine. Hvala vam. Pročitat ću vam što mi je pripremila kolegica Patričello. Na početku se kolegica u ime kluba zastupnika Pučana zahvaljuje izvjestiteljici Dornano za, na njezinom radu o subsidijarnosti i proporcionalnosti. To su temeljna načela za funkcioniranje Europske unije i procesa donošenja odluka u Europskoj uniji. U ugovoru o funkcioniranju Europske unije u članku 5 stoji da načelo subsidijarnosti ima dvostruku funkciju u sektorima koji nisu pod isključivom nadležnošću Europske unije. S jedne strane, ovim se načelom omogućuje e, sposobnost zemalja članica da donose odluke u slučaju kada se pitanje može regulirati na e, središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. S druge strane, valja se sjetiti da u slučaju da zemlje članice ne mogu ostvariti e, propisane ciljeve, smije intervenirati Europska unija i e, na taj način Europska unija zapravo može donijeti dodanu vrijednost. Lisabonski ugovor je dodatno osnažio načelo subsidijarnosti, definirao nekoliko sustava kontrole kako bi se pratilo da li, se, e, da li je to u skladu sa načelima subsidijarnosti i proporcionalnosti. To je instrument putem kojeg nacionalni parlamenti kroz vlastite ocjene utvrđuju jesu li mjere koje su donesene na razini Europske unije primjerene, učinkovite, primjerene, te da li donose europsku dodanu vrijednost. U tom smislu, što se tiče godišnjeg izvješća za 2014. o e, subsidijarnosti i proporcionalnosti, Vidi se da je došlo do znatnog pada broja obrazloženih mišljenja u odnosu na prethodne godine. No taj pad se može objasniti sa e, padom broja zakonodavnih prijedloga koje je komisija donijela u posljednjoj fazi svojeg mandata. Stoga se to ne može tumačiti kao e, znak manjeg interesa nacionalnih parlamenata E, prema temi subsidijarnosti i proporcionalnosti. Smatram da je važno potaknuti nacionalne parlamente da više sudjeluju u aktivnostima Europske unije, poticati e, politički dijalog između različitih institucija, te osnaživati nacionalne to kapacitete nacionalnih parlamenata da izdaju mišljenje o e, nacrtima zakonodavnih prijedloga koji dolaze iz komisije. Zbog toga cijenimo da dijalog između komisije i nacionalnih parlamenta je intenziviran, između ostalog i zahvaljujući e, posjetima povjerenika nacionalnim parlamentima, kako bi e, predstavili svoje prijedloge i inicijative komisije. Iz tog razloga mi ćemo kao klub zastupnika e, ići u tom smjeru. Uvjereni smo kao što je potvrđeno i nedavnim međuinstitucionalnim e, ugovorom koji je potpisan prošlog travnja e, od strane parlamenta vijeća i e, komisije, da se zakoni mogu donositi bolje samo uz potpuno poštivanje postupaka koji su predviđeni sporazumima, ali ako će se e, strogo poštivati prava Europske unije. To su demokratski legitimitet, subsidijarnost, proporcionalnost te e, pravo. Hvala vam. Grazie. A sada kolega Caputo mijenja kolegu e, Gentila. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Želim zahvaliti kolegici Dornano na odlično pripremljenom izvještaju. Načela subsidijarnosti i proporcionalnosti su temeljna načela Europske unije i njihova potpuna primjena, o njihovoj potpunoj primjeni ovisi učinkovitost e, politika koja se donose na razini Europske unije. Drago mi je da je zabilježeno veće sudjelovanje nacionalnih parlamenata u e, zakonodavnom procesu Europske unije, no još uvijek smo daleko od njihova potpuna sudjelovanja. Većina mišljenja e, nacionalnih parlamenata e, i kad je riječ o okolišnim zakonima, dolazi iz tek nekolicine država članica. Stoga bi nacionalni parlamenti trebali bolje kontrolirati zakonodavne prijedloge koje komisija nudi, a komisija bi morala detaljno obrazlagati svoja, svoje prijedloge. I to posebice s gledišta e, poštivanja načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Eh, pardon, nacionalni parlamenti moraju izdavati obrazložena, eh, obrazložena mišljenja, ne samo kad je riječ o zakonima, već i o nezakonodavnim dokumentima koji prethode pripremi eh, zakona na razini Europske unije. Na taj će način bolje utjecati na inicijative i zakonodavne inicijative Europske unije. Smatram da moramo usvojiti zajedničke modele na temelju kojih će se nacionalnim parlamentima dati mogućnost da interveniraju. Zato što mišljenja koja u ovom trenutku šalju nacionalni parlamenti nisu baš bili e, korisni zbog toga što se koriste različiti standardi, različiti oblici e, argument, argumenata. Hvala sada gospodin Demesmaker. Hvala. Želio bih zahvaliti gospođi Dornano na uloženom trudu. Dobro smo počeli. Naša skupina ECR skupina već godinama predvodi nastojanje da se napravi bolje, bolje zakonodavstvo. Mi to radimo u našoj skupini i u našim strankama pravila moraju naglasiti dodanu vrijednost Europske unije i stoga je vrlo važno a to je ako želimo ponovno zadobiti e, povjerenje europskih e, e, građana. Subsidijarnost i proporcionalnost su vrlo važni osnovni principi za europsku politiku, također za pitanja koja se tiču okoliša. Pitanja okoliša su E, naše zajedničke ovlasti, bioraznolikost e, e, bio raznolikost kvaliteta zraka, to su stvari koje prelaze granice i to su stvari kojima se trebamo baviti tako da gledamo preko, preko granica. Evropska unija pritom može pokazati svoju vrijednost. Tri su primjedbe koje bi želio uputiti izvješću. Prije svega izvijestiti u Sjeni kaže da lokalne i nacionalne vlasti su vrlo e, uključene u primjenu e, politike okoliša. U nekim državama članicama, recimo kod nas, to ide i dalje. Recimo flamanske vlasti koje ja predstavljam imaju potpune ovlasti i želio bi da se to vidi u tekstu. Drugo, Distribucija ovlasti znači da regionalni parlamenti imaju više odgovornosti za provedbu demokratskih analiza europske politike. U Belgiji imamo jedinstvenu situaciju jer između parlamenta, federalnog i regionalnih parlamenta nema nikakve hijerarhije koja bi se primjenjivala. Oni se svi vide, smatraju nacionalnim parlamentima u Lisabonskom ugovoru se to vidi. Vi, mi zajedno pratimo e, primjenu principa subsidijarnosti i stoga nacionalni parlamenti moraju biti uključeni i komisija mora imati na umu način kako se ovlasti dijele u različitim državama članicama i konačno rekli ste da e, predlažete proceduru zelenoga kartona. Također moramo uzeti u razmatranje i crveni karton. Ako naš prijedlog ne udovoljava principima subsidijarnosti, onda nacionalni parlamenti moraju biti u stanju odbaciti takve e, prijedloge. Demokratski deficit se mora riješiti tako da se primijeni princip e, subsidijarnosti i pro, e, proporcionalnosti na bolji način i to je ono što mi vjerujemo i stoga ćemo uložiti amandmane. Hvala gospodin Torvald. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega, naravno, veliko hvala gospođi Donano za odlično izvješće. Ja ću biti vrlo kratak. Ono što smo čuli danas pokazuje da olako prelazimo na nekakve abstraktne političke rasprave o općenitim pravilima subsidijarnosti i proporcionalnosti, a ona pitanja koja se tiču odbora za okoliš nekako zanemarujemo. Mislim da to nije dobar način e, rada i mislim da bismo trebali naglasiti pitanja koja se tiču e, odbora za okoliš u ovome izvješću. Mi smo glasovali u, posljednje vrijeme o različitim pitanjima u kojima se vodi bitka između komisije i država članica te odbora po pitanjima subsidijarnosti i tko će imati zadnju riječ u, pri odlučivanju o različitim e, problemima. Tu se radi o komitologiji. Mi ćemo vjerojatno pokušati poboljšati izvješće tako što ćemo naglasiti vrlo specifična pitanja koja se tiču pristupa ovog odbora za okoliš problemima. Također ćemo pokušati poboljšati izvješće tako da sagledamo u razdoblje iz, iza 2017. E, jer se moramo baviti cirkularnim gospodarstvom, paketom otpada i tako dalje i gdje e, se približavamo vrlo substancijalnih problemima i pitanjima koja se tiču e, subsidijarnosti i proporcionalnosti. Evo to, to je ono što sam htio reći. Thank you very much. Hvala lijepa. Miss Miner. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Eichhout. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljici na radu na ovom mišljenju. E, slažem se da ne bismo trebali ovdje ulaziti u općenitu raspravu subsidijarnosti i proporcionalnosti. E, jer onaj tko to želi može preći u odbor za pravna pitanja koji o tome raspravljaju, a mi se moramo više usredotočiti na aspekte zaštite okoliša. Tu se potpuno slažem sa Deves, kolegom Devesmakerom da bi politika na europskoj razini trebala za cilj imati dodanu vrijednost E, naravno što se tiče zaštite okoliša, ali također što se tiče sigurnosti proizvoda, gdje je također europsko zakonodavstvo od ključne važnosti. E, mislim da je vrlo važno e, tu imati to imati na umu. Subsidijarnost se uvijek do sada gledala na negativan način, a ja se slažem sa izvjestiteljicom sa njezinim pozitivnim pristupom. E, kad komisija ne djeluje onda nacionalni i regionalni e, parlamenti odnosno tijela vlasti treba imati pozitivan pristup e, gospodin Cameron je već učinio nešto u tom smjeru a to nije vaš politički šef, ok, e, malo sam se zabunio. Dakle, e, ono što bih htio naglasiti u vezi sa subsidijarnošću je da je bitno da se tu radi o tome koja je prava razina na kojoj se treba djelovati. E, procedura žutog kartona se upotrebljava do sada u slučajevima kad se ljudima ne sviđa nešto što se e, predlaže na europskoj razini, ali ne radi se o tome što vam se sviđa ili ne sviđa, nego se radi o tome da li je razina na kojoj se djeluje prava razina. Vrlo često se to brka, dakle, vrlo često e, ljudi pokazuju žuti karton zato što im se nešto ne sviđa. Tu moramo e, biti obazrivi. Dakle, ako vam se nešto ne sviđa, onda ajmo poraditi da se to ispravi, promijeni, ali bitno je e, znati na kojoj razini se djeluje. to je osobito na primjer slučaj u vezi sa sigurnošću e, proizvoda kad se radi na primjer o nano e, materijalima o e, rič mislim da je vrlo važno da je bolje zakonodavstvo zaista bolje zakonodavstvo i nije pritom važno da li se ono e, sviđa ili ne industriji, bitno je da se sviđa građanima i da, je, e, da štiti njihove interese. Hvala lijepa. A sada ne znam da li netko od e, članova odbora želi riječ, ne. Da li netko od komisije želi riječ, ne. U tom slučaju ćemo zatvoriti raspravu. Riječ ponovo dajem izvjestiteljici, gospođi Donano. Hvala lijepa svima vama na komentarima. Ja ću najprije odgovoriti na ovo što je govorila kolegica Gardini. E, želim uputiti na prvu uvodnu izjavu Što se tiče aktivnog uključivanja nacionalnih parlamenta, jasno da je to motor za veću dinamiku. E, naravno, što detaljnije bude ovo mišljenje, toliko će učinkovitija na kraju biti E, direktiva. U svakom slučaju ja se nadam e, dobroj konstruktivnoj suradnji sa kolegicom u daljnjem radu. E, što se tiče toga da komisija treba znati gdje treba djelovati, ali ne zna. To sam se također osvrnula u mišljenju. Ja sam e, ja u mišljenju na raspolaganju ograničen prostor i e, nisam se mogla previše e, upuštati u u, u preopširne formulacije, ali e, sa zanimanjem očekujem vaše prijeglome i amandmane. Hvala lijepa. Podsjećam vas na vremenske rokove, najprije što se tiče amandmana 27. svibanj, glasat ćemo 21. lipnja na odboru, a na odboru juri će se glasati 8. studenog i nakon toga e, ovo izvješće dolazi na plenarnu sjednicu. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, strategija Europske unije za grijanje i hlađanje. I odmah počinje, pozivam našeg izvjestitelja Kristofera Fjellnera da nam prezentira svoj nacrt mišljenja. Hvala lijepa, ovo je mišljenje, prilično je kratko, pa ću i ja pokušati biti kratak. Grenje i hlađenje je najveći dio potrošnje energije u Europskoj uniji, čini oko 50% naše potrošnje energije. Kad govorimo o tome, e, mislim da to da prirodno e, to ne bi trebao biti najveći dio naše potrošnje. E, dosta smo E, dosta smo prostora upotrebili za raspravu o e, krizi u vezi sa plinom i e, kriza sa plinom bi mogla se pretvoriti u krizu grijanja u Europi bez plina bismo se smrzavali. Međutim, postoje zapravo vrlo različite mogućnosti e, za grijanje i okolnosti su vrlo različite od zemlje do zemlje e, i zato je nemoguće naći e, jedno rješenje za sve. Mi smo kontaktirali različite dionike koji imaju različita rješenja i prijedloge, ali ono što funkcionira na jednom mjestu ne mora nužno funkcionirati i negdje drugdje. I zato ono što moramo priznati je da e, moramo imati jedan sustavan pristup. E, mm, ne možemo ulaziti sada u detalje baviti se pojedinim zgradama, moramo se baviti ukupnom potrošnjom energije. Također trebamo osigurati jedan tehnički neutralan pristup kako bismo prepustili tržištu da e, regulira stvar, odnosno da se iznađu e, najbolja rješenja za svako pojedino svaku pojedinu lokaciju. Danas je situacija prilično fragmentirana. Imamo različita područja zakonodavstva koja podržavaju neke konkretne E, obnovljive izvore energije, ali ne druge, ne neke druge. Jedan od primjera na primjer je da da se solarne panele na, na primjer smije uračunavati u energetsku bilancu zgrade, ali ne smije se uračunavati e, proizvodnju energije iz drugih izvora, obnovljivih izvora, iako se ta energija, na primjer, e, stvara u toj konkretnoj zgradi. Mislim e, da bi, ja se nadam da će, da će se komisija pozabaviti time. E, također želimo priznati da danas oko 25% energije e, koju trošimo za grijanje dolazi iz obnovljivih izvora, samo 25%. I zato bilo što što tome može doprinijeti je važno i moramo e, podržati sve metode i sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju. Jer pitanje e, traćenja energije e, na grijanje i hlađenje bit će e, važno. Trenutna situacija u ovom sektoru je doista loša i ne možemo to zanemariti. Kad bismo to zanemarili, to bi nas zaglavilo, da tako kažem, u vrlo bednoj, lošoj situaciji gdje smo praktički manje više Eh, orijentirani na fosilna goriva. Evo, toliko od mene. Eh, sa zanimanjem očekujem eh, doprinose kolega. Hvala lijepa. Sada ćemo riječ dati sjeni. Počet ćemo sa gospodinom Zofulijem. Izvolite. Hvala vam. Najprije bih zahvalio izvjestitelju na odlično odrađenom poslu. Prijedlog mišljenja je dobar i u principu sa time slažemo. No potrebno je dodatno razraditi određene aspekte i zbog toga ću ja podnijeti nekoliko amandmana. Prvo bih vam skrenuo pozornost na činjenicu da je grijanje e, i hlađenje prostorija predstavlja najmanje 50% od ukupne energetske potrošnje na kontinentu. 36% emisija ugljičnog dioksida se pripisuje e, emisijama iz javnih i privatnih e, stambenih prostora. Zbog toga je vrlo važno unaprijediti učinkovitost grijanja i hlađenja kako bismo smanjili emisije ugljičnog dioksida, unaprijedili sigurnost e, električne energije i zaštitili zdravlje naših građana. A još bih istaknuo još jedan podatak. Ako s jedne strane većina zgrada u Europskoj uniji e, znatno troši, to jest trati e, e, energiju zbog loše kvalitete, s druge strane 11% europskog stanovništva, a danas smo u 2016. još uvijek nema dovoljno sredstava za zagrijati svoj dom po zimi. Stoga moramo e, što prije stati na kraj ovoj nepravdi i u ovom sektoru e, početi primjenjivati načela cirkularne ekonomije. Moramo poticati proizvodnju e, topline i električne energije kroz kogeneracijske sustave. Zbog toga bismo morali razmišljati i o takozvanom toplinarstvu. Još jedan aspekt kojeg treba dodatno razviti jest e, osvještavanje potrošača. Oni e, potrošači moraju dobivati potpune i jasne informacije o gospodarskim i tehničkim e, prednostima novih uređaja koji sad već postoje na tržištu. Te, mm, koliko, bi obnova, energetska obnova zgrada mogla smanjiti troškove za grijanje. Podsjećam vas i na ono što je rekao jučer gospodin Ševčović. E, on je istaknuo da u budućnosti nećemo morati samo graditi e, zgrade koje će biti energetski učinkovite, već da ćemo morati početi razmišljati i e, dizajnirati kuće i zgrade koje su pametne, koje mogu same proizvoditi energiju, koje mogu skladištiti višak energije i recimo, i to da se recimo može koristiti za punjenje električnih automobila. Zbog svega ovoga vidite koliko je važno poticati istraživanje i razvoj u ovom sektoru, te ulagati u istraživanje u razvoj. Evo i da završim. Što se tiče financiranja i e, poticaja u sektoru, potrebni su integrirani napori svih europskih e, fondova. I ključno je i neophodno da ta sredstva budu dostupna ne samo velikim tvrtkama, već i malim i srednjim tvrtkama koje predstavljaju e, ogromnu većinu tvrtki u Europi. I još jedan komentar o biomasi. Iako je biomasa E, danas izvor obnovljive izvore energije koje se e, znatno koristi, ne možemo negirati da njezino korištenje dovodi i do nuspojava. S jedne strane znatno e, su porasle emisije ugljičnog dioksida i ostalih onečišćujućih čestica, a osim toga i zemljište se prenamjenjuje za proizvodnju energije, a ne za korištenje u poljoprivredno prehrambene svrhe. Stoga bismo trebali paziti da se koristi samo održiv, da se na održiv način koristi biomasa. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Konečna. Hvala vam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 energetska učinkovitost doprinosi uštedama energije i to je jedan od najvažnijih instrumenata sekundarne, zaštite našeg okoliša i važan dio naše borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, bez obzira govorimo li o grijanju ili hlađanju ja vjerujem da je da da najveći problem nisu neambiciozni ciljevi nego neprovođenje onoga što smo se dogovorili od strane zemalja članica. Mene smeta činjenica da imamo vrlo ograničen broj atraktivnih eh, metoda financiranja za eh, eh, popravljanje energetske učinkovitosti zgrada Javni sektor bi po mom mišljenju trebao biti e, uzor i trebali bismo i tu poraditi na energetskoj učinkovitosti komisija će u 2016. Eh, podastrati prijedlog eh, za bolje za povećanje energetske učinkovitosti i bolje korištenje bio eh, energije, odnosno energije iz obnovljivih izvora. Međutim, moramo biti svjesni da, je, da su goriva nanijela štetu e, poljoprivredi, odnosno proizvodnji hrane. Ono što me također smeta e, a to stoji i u E, mišljenju kombiniranje različitih energenata bi se moglo koristiti za uštede energije. E, dakle, koji, na koje načine se do sada proizvodi najveći dio električne energije? To su e, moderni moderna infrastruktura koju smo sagradili proteklih godina u Europi. Europski parlament se već godinama bavi e, idejom potpune zabrane e, spaljivanja fosilnih goriva, međutim to je jedna šizofrena ideja. Juče smo razgovarali sa povjernikom Šefkovićem i e, o tome je također bilo riječi. Drage kolege, E, energetska unija, e, čistoća zraka, energetska učinkovitost, sve su to e, teme koje su međusobno logično povezane i to je po mom mišljenju naša najveća zadaća, zadaća ovog odbora za sljedeće, za predstojeći period. Bagateliziranje tog problema i razbijanje na pojedine teme i pojedina izvješća neće nas e, dovesti naprijed. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, izvolite, gospođa Auken. Hvala lijepa, zahvaljujem gospodinu Fjellneru na njegovom nacrtu mišljenja. Vrlo je jasno i naravno u većini točaka se potpuno slažem s njim. Važno je da shvatimo e, kakav veliki doprinos e, grijanje i hlađenje e, može dati našoj ukupnoj uštedi energije. Slažem se s tim koliko je važno imati tehnološku neutralnost ako garantiramo da smo uključili sve popratne pojave, na primjer e, u Danskoj i Švedskoj postoje kuće u kojima postoje e, peći gdje se spaljuju kruta e, goriva drva i ugljen e, i činjenica je da se time e, proizvode emisije CO2. Dakle, postoje popratne pojave e, tih peći, iako ih mi volimo. Komisija treba dati jednu dobru procjenu situacija što se tiče biogoriva, odnosno e, energije iz biomase, važno je e, ne izgubiti iz vida da se time prenamjenjuje upotreba zemljišta i ono se upotrebljava za proizvodnju biomase umjesto za proizvodnju hrane. Dakle, sve o svemu, ja se nadam da je ovo prava strategija kako bismo postigli najbolji mogući tehnološki razvoj. E, moramo biti otvoreni, ali postoje veliki zahtjevi i e, kriteriji kojih se moramo pridržavati. mi smo postavili jasne ciljeve i standarde kako bi se nastavilo sa istraživanjima i naloženjem novih e, rješenja i mogućnosti. A sada što se tiče otpada, a to je također važno u Danskoj, a mislim da smo mi najbolji u spaljivanju otpada, imamo velike toplane u kojima spaljujemo otpad bez da e, se pritom e, emitira dioksin u atmosferu. Međutim, to možda nije najbolji smjer. Možda bi bilo bolje kad bismo e, koristili druge izvore energije. Ne bismo trebali misliti da ćemo postići cirkularno gospodarstvo zahvaljujući spaljivanju otpada. U našoj strategiji gospodarenja otpadom to bi e, trebalo biti na e, jednom od posljednjih mjesta. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala vam. Evo samo nekoliko komentara kojima bih volio nadopuniti e, mišljenje našeg izvjestitelja. Sa e, velikim dijelom mišljenja se slažem, ali smatram da se ono još može osnažiti. Smatram da nedostaje spominjanje da e, ulaganja moraju biti ona koja će zajamčiti što je kraći e, povrat na ulaganje, te što je bolji rezultat kad je riječ o smanjenju potražnje. Zato što je potražnja jedan od ključnih pitanja kad se govori o energetici. Zatim treba definirati e, obvezujuće ciljeve za energetsku učinkovitost na razini Europske unije, a na razini Europske unije još uvijek nedostaje i jedinstvena metodologija za izračun pružanja ovih e, usluga. Svaka država za sada ima svoju metodu, postoje određene smjernice, ali u principu nemamo jedan jedinstveni europski e, model kako doći do veće energetske učinkovitosti. Što se tiče broja 3, e, tu se ne slažem sa kolegicama koje su govorile malo prije, zato što za nas je spaljivanje se ne može smatrati održivim dugoročno i i srednjoročno gledano. Niti kad je riječ o gospodaranju otpadom, niti kad je riječ o promicanju alternativnih izvora energije za e, zagrijavanje. A ne možemo se kretati po paralelnim linijama. Ako s jedne strane govorimo o cirkularnoj ekonomiji, o e, što manjoj količini otpada, onda moramo razmišljati o novim e, metodama proizvodnje energije koje će nam omogućiti e, primjereno upravljanje otpadom. Što se tiče biomasa, to su spomenuli e, neki kolege, slažem se sa kolegicom koja kaže da nam komisija treba davati kriterije o održivosti kojih u ovom trenutku nema. Tako da komisija je ta mora sada nešto učiniti po tom pitanju održivost mora biti razmjerna cjelokupnom životnom vijeku, dakle od proizvodnje do korištenja, ne samo do trenutka kada se te biomase koriste. I slažem se sa kolegitom Auken i kada kaže da moramo osmisliti sustave za smanjenje e, zagađenja, čestica i prašina, kako e, staklenički plinovi ne bi utjecali na kakvoću zraka. A to se trenutačno baš događa sa mm, povećanjem korištenja mm, biomasa za proizvodnju energije. Još ćemo istaknuti važnost e, plana. Mislim da je to jedan od najboljih e, rješenja i to kroz korištenje obnovljivih izvora energije ili kroz sustav kogeneracije ili kombinacijom ta dva sustava. Isto tako e, govorit ćemo i o geotermici. koja može ponuditi dodatni izvor energije, a u komunikaciji komisije se spominje, a i mi ćemo na to podsjetiti, na dakle, ulogu osvješćivanja, informiranja potrošača. Oni danas hlade ili griju prostorije mm, često kada to i nije potrebno i vrlo često koriste metode koje nisu primjerene. Moglo bi se recimo potaknuti korištenje pasivnih sustava za grijanje ili hlađenje. Sjetite se samo starog dobrog ventilatora umjesto klima uređaja koji e, dobro odrađuje svoj posao, a pritom ne troši toliko energije. Eto, to će biti argumenti koje ćemo mi podnijeti na ovo mišljenje. Hvala vam, sada gospođo Grostet, izvolite. Hvala vam. Hvala. vam. Mislim da je ovo vrlo dobra rasprava, a i nadovezuje se na jučerašnju raspravu sa e, potpredsjednikom komisije gospodinom Šef, Jako se puno energije proizvodi i nakon toga se jako puno te energije trati. Mm, jako se puno energije gubi u loše izoliranim zgradama. Stoga je očito da moramo bolje upravljati energetskom učinkovitošću u tim sektorima. Isto tako moramo dobro poznavati e, urbanu dimenziju mreža za hlađenje i za grijanje. U gradovima je moguće koristiti toplinu iz različitih e, procesa, recimo toplinu koja dolazi iz proizvodnje određenih e, proizvoda. To će bitno, to jest povoljno utjecati na kvalitetu zraka, može se energija koristiti za zagrijavanje vode, a da se pritom ne zagađuje okoliš, da se ne sagorijevaju fosilna goriva i da se osigura e, opskrba Tako da to je sustav koji je fleksibilan zato što može e, koristiti razno razne mogućnosti. Mnogi kolege su govorili i o biomasi. Imamo e, tvrdu biomasu, to je recimo drvo e, koje emitira čestice i to znači da su nam potrebna postrojenja koja će biti dovoljno učinkovita i koja će riješiti tu nepogodnost. Nitko ne govori o bioplinu. Iz bioplina se može e, proizvoditi električna energija kroz jedan postupak koje koriste određene poljoprivredne e, tvrtke u Europi i koja može biti još jedan izvor e, energije. I na kraju krajeva to sve se isvodi na cirkularnu ekonomiju i zbog toga smatram da bi to trebalo uvrstiti. Hvala vam, a sada Gospođo Delahaj, hvala vam. Ja sam to isto htjela eh, istaknuti. Još bih spomenula eh, problem biomase. To je istina, kao što ste i vi rekli. Biomasa predstavlja vrlo važan eh, segment u aktivnostima poljoprivrednih tvrtki u Europskoj uniji. Moramo paziti na što se unosi u te e, metanizatore. E, ja bih govorila o hjerarhiji otpada koje ulazi u takva postrojenja i mislim da moramo biti vrlo pažljivi kad je riječ o definiranju te hjerarhije. Hvala vam. A sada, želi li netko iz komisije nešto reći? Ništa? Da, želite li nešto reći? Dobar dan. Hvala vam svima na primjedbama. Mislim da nemamo nikakvih problema s ovime e, što su zastupnici Europskog parlamenta istaknuli u ovoj raspravi. Isto tako pažljivo smo pročitali nacrt mišljenja e, ovog odbora i ja bih tu samo kratko reagirala. Kao prvo, u potpunosti prihvaćamo da je sektor grijanja i hlađenja jedan e, raznolik sektor, tako da nećemo predlagati jedinstvena rješenja, jer ona jednostavno ne postoje. U preporukama smo e, se koncentrirali na velika područja na kojima moramo i možemo djelovati. Predložili smo specifične e, mjere, ali one uvelike e, uvise o specifičnim okolnostima zemalja članice, članica. U potpunosti se slažemo Eh, da je potrebno graditi zgrade koje su eh, energetski učinkovite ili ih obnoviti, to znači da zaustavimo gubljenje energije, dakle termoizolacija zgrada je vrlo važna, korištenje odgovarajućih eh, materijala i važno je mobilizirati i privatna i javna sredstva za energetsku obnovu kuća i zgrada. i e, nadležna tijela, baš kao i privatni sektor, treba e, sudjelovati u ovom velikom pothvatu energetske obnove zgrada u Europskoj uniji. Trenutačno razvijamo inicijativu e, pod naslovom Pametno financiranje za energetsku obnovu. Još jedna stvari koju bih htjela istaknuti je obnova zgrada u Europskoj uniji u kojoj će se koristiti novi materijali i nove tehnologije i smatramo da energetska učinkovitost mora biti stavljena na prvo mjesto. Isto tako se slažemo da mm, to ima direktnu vezu sa troškovima za grijanje u kućanstvima i smatramo da je energetska učinkovitost jedan od najboljih načina da se i ti troškovi smanje. Što se tiče otpada i e, spaljivanja otpada To je još jedno područje u kojem predlažemo aktivnije politike. E, to je uglavnom korištenje topline iz industrijskih procesa ili iz e, drugih mjesta, poput recimo urbane infrastrukture. To nije spaljivanje otpada. spaljuje se otpad koji se ne može reciklirati ili ne e, koristiti na neki drugi način i on će ostati jedan od važnih elemenata za proizvodnju energije i to posebice u gradovima. No ono što želimo reći jest da postoji ogroman potencijal za recikliranje iz industrijske proizvodnje i iz ostalih sektora, na primjer poljoprivrede. Ne znamo koliki je taj gospodarski potencijal, smatramo da je vrlo velik, no smatramo da to treba dodatno istražiti i ako postoji takva mogućnost da to bi bilo korisno iskoristiti. To bi bilo dobro i za um, industriju, za poboljšanje energetske učinkovitosti, ali i za uštedu primarne energije. To ne znači da ćemo um, europsko gospodarstvo koncentrirati uh, na korištenje fosilnih goriva ili na proizvodnju više, uh, više otpada. Znamo da u dogledno vrijeme još uvijek nećemo sve uspjeti zamijeniti obnovljivim izvora e-, energije. Tako da bit će još otpada moramo vidjeti koja je količina održiva i koja se može reciklirati. Tako da to je načelo kojim se vodimo, ali to je područje koje treba još istraživanja. E, Bio održivost. Znate da komisija trenutačno radi na definiranju kriterija e, održivosti za biomasu, te do koje mjere se biomasa može koristiti moramo znači znati da da peći na drva i korištenje mm, biomase u gusto naseljenim područjima može predstavljati opasnost i za zdravlje. Tako da sam tu također e, zabilježila vaše e, komentare. Svi se slažemo, a i u komunikaciji komisije to vrlo jasno stoji, imamo vrlo veliki zadatak poboljšati znanje, informiranje i osviještenost naših građana. I naravno moramo krenuti od potrošača, javnih tijela, industrije. Moramo stvarno uložiti više napora o širenju informacija o zdravlju te ostalim aktivnostima što se tiče toplinarstva, to je jedno od područja koje smo identificirali kao e, nešto što moramo pažljivije razmotriti možda u reviziji direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada Ovakvo grijanje i najmodernija tehnologija e, predstavlja ogroman potencijal za uštedu energije, zato što neki od e, obnovljivih izvora energije nisu tehnički izvedivi ili gospodarski e, isplativi. Stoga moramo na jedan drugačiji način razmisliti o tom e, obliku grijanja i razmisliti na koji način e, to modernizirati u Europskoj uniji. Ja se nadam da sam odgovorila na sva vaša e, glavna pitanja, a vaše ćemo komentare i mišljenja svakako uzeti u obzir. Hvala vam, a sada dajem riječ našem izvjestitelju da ukratko zaključi ovu raspravu. Hvala vam, Drago mi je da je mm, i da su brojni kolege i komisija spomenuli kogeneraciju i e, toplinarstvo. To je usko povezano i sa energetskom učinkovitošću e, zgrada. Ako želimo ostvariti potpuni potencijal takvog e, grijanja, moramo to još dodatno istražiti. Hvala vam svima na dobrim komentarima. Mm, imali smo ponovno raspravu o biomasi, ta rasprava nije nova, ali je svakako složena. Ja dolazim iz zemlje u kojoj su javna sredstva sprečavala sprječavala da, kojim se javnim sredstvima sprječavalo da šume zauzmu cijelo područje. Pretpostavljam da u drugim zemljama mm, imate drugačija iskustva. No, sjetimo se, E, biomasa čini dvije trećine obnovljivih izvora energije, dakle golema je. I ako želimo ispuniti ciljeve koje smo si zadali, moramo povećati korištenje biomase. Tako da to moramo shvatiti. No, kad govorimo o biomasi i o otpadu, razmislite, molim vas, o tome prije nego što budete podnosili amantmane. Ne možemo Eh, ući u ovaj proces tako da što ćemo se boriti protiv otpada ili eh, biomase zato što ćemo onda opet eh, ostaviti prostora za fosilna goriva koje danas već dominiraju svijetom. Naravno, postoje brojni izazovi, no nemojte zaboraviti izazove koje nam donose ugljen, plin, nafta. To je stvarno najveći izazov. Stoga definirajmo stroga pravila, no nemojmo ih učiniti prestrogima e, kako otpad i e, drvo ne bi e, izgubili u, tom, u toj konkurenciji. Hvala. Evo moram vas podsjetiti na rokove. Rokovi za podnošenje amandmana samo na engleskom. Dakle, to je 26. svibnja. U Enviju ćemo glasati 21. lipnja, u odboru INTA 20. srpnja, a na plenarnoj u rujni, rujnu. A sada završavamo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku. Riječ je o razmjeni gledišta s predstavnicima komisije o provedbi e, zakonodavstva o otpadu, to su okvirna direktiva o otpadu i direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu. E, imamo redovite razmjene gledišta o provedbi, e, o provedbi različitog zakonodavstva. Ovo je prvi puta da govorimo o otpadu, o okvirnoj direktivi o otpadu te o direktivi o e, ambalaži i ambalažnom otpadu naši zastupnici su poslali 23 pitanja e, koja se koncentriraju na izazove i na mjere, odvojeno sakupljanje otpada, izračun, izračune, zatim sprečavanje nastajanja otpada, e, odgovornost proizvođača, I ja sada predlažem da damo, e, e, dakle, da krenemo po skupinama pitanja. Dakle, 10 minuta za grupu 1 i 2, a nakon toga, dakle, to najprije komisiji, a nakon toga ćemo dati riječ zastupnicima ako imaju još dodatna pitanja. Krećemo onda sa prvim dijelom, izazovi u provedbi i mjere. To, je, to su pitanje za komisiju. Dakle, to su vam pitanja od 1 do 6, možete odgovoriti zajednički. A nakon toga ćemo dati priliku zastupnica da vam postave eventualna dodatna pitanja. S nama je ovdje gospodin Dordea i gospodin Sadauskas iz eh, komisije. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam na pozivu. Ja ću dati kratki uvod, a nakon toga ću dati e, riječ kolegi. Dakle, riječ je o stavljanju e, obveza kad je riječ o izazovima e, za provedbu ove dvije direktive. Kao što znate, komisija ima jedinstvenu ulogu u nadzoru primjene i provedbe e, propisa Europske unije, a istovremeno europski propisi su integralni dio nacionalnih pravnih poredaka te e, nacionalna tijela za malja članica i pravosudna tijela ih moraju provoditi. No, svakako komisija ima ovlasti nadzora provedbe zakona u zemljama članicama. I strateški gledano, komisija rješava problem provedbe, to se odnosi i na zakonodavstvo o gospodarenju otpadom. I to imamo dakle tri dijela. Kao prvo promicanje e, usklađenosti suradnjom sa zemljama članicama na provedbi pružanjem financijske potpore za sukladnost i treći dio bi bio sama provedba pravila u slučaju kada suradnja ne funkcionira. Što se tiče promicanja sukladnosti. Komisija je jako dugo godina radila na provedbi uključujući i u području gospodarenju otpadom. I zbog e, tog velikog iskustva komisija ima dosta dobre ideje o tome koji su uzroci problema u provedbi. Ponekad je riječ o nedostatku političke volje, ponekad e, to što nedostaju financijski resursi, a ponekad zbog složenih e, aranžmana u zemljama članicama kad je riječ o pravilima koje se odnose na okoliš. No, smatramo da s dolaskom, sa sadašnjom zapravo, sa novom komisijom, da je provedba došla do jedne nove faze i mi u glavnoj upravi za okoliš smatramo da moramo otići dalje od samog tehničkog dijaloga sa zemljama članicama, to je ključno, i e, podići osviještenost na političkoj razini o najvećim okolišima vezanim uz okoliš. Tu naravno spada i e, otpad. Moramo obavijestiti javnost o tim izazovima te ponuditi jednu širu sliku kako bi svi i ministri i javno mišljenje, to jest javnost, e, političari u Europskom parlamentu, e, političari i u vijeću, kako bi svi oni shvatili koji su izazovi pred nama. Zbog toga se mi želim, zbog toga se mi trudimo povećati taj politički e, profil time što ćemo do kraja ovog mjeseca, dakle do 31. svibnja, usvojiti komunikaciju u kojoj će se definirati okvir za novu inicijativu komisije e, o unapređenju provedbe. Dakle, ta se komunikacija zove revizija provedbe i vidjet ćete da će komisija na temelju te na temelju te komunikacije donijeti izvješće za svaku zemlju članicu. Tu se nećemo baviti samo e, gospodarenjem otpadom, već ćemo se usredotočiti na sve glavne okolišne politike, te na to e, kako zemlje članice ispunjavaju svoje obveze prema sadašnjem zakonodavstvu. No, gospodarenje otpadom i cirkularna ekonomija će E, zauzimati bitnu ulogu. U tom kontekstu bismo e, izložili e, interes, pardon, zahvalili odboru Envi što pokazuje konstantan interes za ove teme. Drugi dio mm, suradnje komisije sa zemljama članicama jest pružanje sredstava kako bi se potakla provedba i obveze koje se odnose na upravljanje rizikom u proteklom višegodišnjem financijskom okviru i u sadašnjem višegodišnjem okviru na samom početku moram reći da treba biti jasno da sredstva koje europski proračun nudi zemljama članicama ne bi li ispunili ciljeve e, nisu dovoljna u usporedbi sa potrebama zemalja članica. Dakle, ta sredstva nisu dovoljna. To isto vrijedi i za gospodarenje otpadom. No, nije ideja u tome da se cjelokupno usklađivanje sa okolišnim propisom isfinancira iz europskog proračuna. E, zemlje članice i regije moraju uplatiti vlastita sredstva i obvezati se kako bi unaprijedili infrastrukture za upravljanje otpadom. A danas je dobro upravljanje otpadom integralni dio načina na koji funkcioniraju naše zajednice i naše društvo. Bilo bi nezamislivo imati odgovarajuće e, sredstva za upravljanje otpadom, dakle ne samo u glavnim e, gradovima, već u velikim aglom, aglomeracijama u EU. Tako da to je jedan od vrlo važnih prioriteta za naše zemlje članice. Što se tiče učinkovite potpore koje smo dobili, u prošlom programskom razdoblju 2007. do 2013. 5,6 milijardi eura bilo je dostupno u kohezijskoj politici za ulaganje u e, gospodarenje otpadom. Mnoge zemlje koje se koriste sredstvima Europske unije su e, učinile značajne napretke po pitanju odlagališta, e, po povećanju odvojenog sakupljanja otpada, otpada koji se može reciklirati ili koji je bio razgradiv, te uložili u nove e, pogone za zbrinjavanje otpada. U novim zemljama članicama taj je porast bio veći od 10%, to su Bugarska, Slovenija i Poljska. U sadašnjem programskom razdoblju do 2020. financijska potpora je nešto manja, neznatno manja, dakle 5,5 e, milijuna eura su dakle sredstva iz e, proračuna. Koristili smo dvije poluge. Kao prvo, prvo nego što su zemlje članice, prije nego što zemlje članice dobiju sredstva iz EU fondova, moraju ispuniti ex ante uvjeta e, koji su sadržani u financijskoj uredbi. komisija ih je iskoristila i dalje će ih koristiti kao polugu kako bi potakla zemlje članice da se usklade sa e, obvezama iz europskog zakonodavstva o e, gospodarenju otpadom. Ex ante uvjeti moraju biti ispunjeni do kraja ove godine, dakle do kraja 2017. 2017. će biti vrlo osjetljiva godina zato što će komisija morati ocjenjivati koje su zemlje članice ispunile e, koje ante, ex ante uvjete. Druga poluga E, su da projekti koje zemlje članice predlože za financiranje iz Europske, e, unije moraju e, biti usklađeni sa hijerarhijom otpada. Dakle, dati prioritete onim višim razinama te hijerarhije. Komisija će biti vrlo oprezna kad je riječ o financiranju novih pogona za obradu rezidualnog otpada, a o tome će vam više nešto reći moj kolega, jer to je stvarno važan aspekt. Ja bih još istaknuo da najviše sredstava i strukturnih fondova su idu u Poljsku, Hrvatsku, Slovačku i Mađarsku. U ovoj fazi programiranja još uvijek nemamo potpune informacije o tome da li zemlje koriste sredstva kako je planirano, no te ćemo podatke dobiti od 1. lipnja ove godine. I do kraja ove godine bismo trebali e, podijeliti više informacija sa zastupnicima ovog odbora. Treći dio, i ovdje završavam svoje, svoje izlaganje, se odnosi na provedbu e, pravila. DG Envy upravlja sa 20% portfelja e, postupka kršenja pravila Europske unije. To je stvarno važno. I u tom portfelju jedna petina se odnosi na e, provedbu pravila o gospodarenju otpadom. Evo, to u vrlo malo brojki pokazuje koliku važnost posvećujemo e, sukladnosti sa pravilima o gospodarenju otpadom u e, glavnoj upravi za okoliš. Postavljeno je još jedno pitanje jesu li dodijeljeni ljudski potencijali, dakle ljudstvo i da li je to dovoljno. I nama je drago da su zastupnici postavili to pitanje. Možemo odgovoriti na sljedeći način. U kontekstu Europe 28 zemalja članica i ovom složenom okolišnom zakonodavstvu, ljudski potencijali koje imamo na raspolaganju su baš kao i europski proračun. Dakle, nedovoljni. Nećemo nikada imati dovoljno ljudi kojima bismo mogli na odgovarajući način pokriti sve te aktivnosti. No skrenuo bih pažnju uvaženih zastupnika ovog odbora da implementacija i provedba ne spadaju pod isključivu nadležnost Europske komisije. Te e, tu odgovornost dijelimo sa zemljama članicama. I što se tiče nadzora svega toga, ja mislim da smo dobro organizirani i da imamo učinkovit, e, i da smo vrlo na kraju imamo učinkovite posljedice na terenu. Hvala gospodine predsjedatelju. Također o organizaciji ovoga događaja i nastavljam ono što je upravo rečeno. Mi vjerojatno često imamo tu percepciju da je novo zakonodavstvo opterećujuće, Govorimo uglavnom o direktivama, imamo i uredbe, ali govorimo o direktivama i stoga e, države članice imaju veliku odgovornost da transponiraju i da ih provodi u djelu što se tiče našega zakonodavstva o otpadu. E, glavno zakonodavstvo i da e, postavlja glavne principe upravljanja otpadom, a u nekoliko slučajevima imamo E, načine kako interpretirati određene odredbe. To nikad nije bila prepreka dobroj implementaciji. Naš procjena pokazuje da da bi se e, osigurala dobra implementacija e, birokracija ima izazov jedno je politička volja i političke e, odluke i dugoročno gledanje a zatim konstrukcija infrastrukcije koja se mora unaprijed platirati i treće uvođenje ekonomskih instrumenata koja će dovesti do hjerarhije otpada zatim suradnja velikog broja sudionika koji moraju promijeniti svoje navike, a tu dođe do sukoba interesa. Zatim imamo administrativne i tehničke kapacitete. Naša eh, ranije izvješća su identificirala neka od tih faktora za neke države članice što se tiče eh, ciljeva do 2020. ali ja sam optimističan jer države članice još uvijek imaju 4-5 godina da do tog datuma i poduzimaju korake da to posebno Što komisija e, čini da pomogne državama članicama? Znamo iz iskustva da su e, prethodne procedure za kršenje e, nisu dovoljne zato što su reaktivne po prirodi i zato što se provode kada je već došlo do oštećenja. Mi dajemo tehničku pomoć državama članicama i razmjenjujemo praksu e, putem inicijativa, inicijativa za udovoljavanje propisima i financijskih inicijativa državama članicama koje su opisane kroz različite financijske instrumente. Još uvijek e, se možemo također pribjeći i batini kad se radi o provođenju odredbe dijelo. E, govorimo o oruđu imamo različite instrumente jedno su inicijative za promociju udovoljavanja propisima. Mi procjenjujemo, eh, odnosno pomažemo državama članicama u izradi plana upravljanja. Eh, nedavno smo procijenili 18 država članica eh, i izdali smo preporuke. Drugo je izvješće o ranom upozoravanju koje izdaju agencije za okoliš gdje procjenjujemo implementaciju u svakoj državi članici i kako e, idu prema ciljevima. Sljedeće izvješće koje će pokriti sve e, države članice bit će dostupno sljedeće godine. Treće je izmjena e, najboljih praksi putem različitih platformi i događaja. Četvrto je provjera nacionalnog zakonodavstva i peto je provođenju djelo, provođenjem zakoda. Mi smo jako oprezni da podržavamo one projekte koje države članice dovode u sukladnost sa hijerarhijom i kao što je rečeno u paketu za cirkularno gospodarstvo komisija će imati restriktivan pristup što se tiče financiranja novih e, postrojenja za recikliranje otpada. Mi smo također predvidjeli različite druge financijske mjere za potporu e, državama članicama i operaterima. Do imamo Horizont 2020, imamo Europski fond za strateško investiranje, akcijski plan također ima neke mjere za podršku inovacijama E, za model cirkularnog gospodarstva inspiriran nas e, pristup nizozemske i komisija e, predlaže da pokrene pilot projekte za inovatore putem horizonta 2020. Imamo jako dobre primjere E, u cijeloj Europskoj uniji koje pokazuju da s dobrim politikama i instrumentima države članice mogu e, postići napredak u kratkom vremenu. Dozvolite da spomenem Sloveniju kao primjer koja je povećala recikliranje sa 40% na 60% u samo tri godine. Samo tri godine hjerarhija eh, otpada zahtjeva potporu ekonomskih instrumenata i eh, iskustvo najnaprednijih država članica Europske unije pokazuje da su ti instrumenti neophodni kako bi se stvorili bolji gospodarski uvjeti za udovoljavanje ciljevima recikliranja na efikasan način, naročito kad su dio E, veće politike i šire politike. Najčešće e, instrumenti koji su se pokazali učinkovitima je e, naplata spaljivanja i zatrpavanja određenih vrsta otpada, zatim scheme za plaćanje odlaganja koje nalažu građanima i direktorima kompanija da sortiraju otpad i zatim E, također naknade za ponovnu oporabu i četvrto e, skeme za e, odgovornost proizvođača koji prenose troškove na oni koji su tr, proizvode stavili u promet. Komisija je procijenila ekonomske e, instrumente i njihove učinke koji pokazuju da visoke naknade za zatrpavanje e, e, otpada je jako učinkovit instrument i da su države u visokim stopama recikliranja 70% najviše plaćaju te naknade za bacanje otpada. Komisija već priprema izvješće koji će E, pokriti e, e, period od 2010. do 2012. objavit ćemo to krajem ove godine. A što se tiče prijedloga o otpadu, predložili smo da se odbaci obveza izvješćivanja za period od tri godine jer oni ne daju dobre informacije komisiji da bi mogla procijeniti kakva je implementacija državama članicama. I stoga komisija predlaže da u budućnosti države članice bi trebali izvješćivati o statistici samo kad se radi o ciljevima Statistika neće pritom biti ekskluzivan e, izvor informacije kako bi komisija mogla e, procijeniti implementaciju. Imamo druge oruđena naše e, koje su nam dostupna, a naročito kad se radi o ranom uzbunjivanju i izvješćivanju. Hvala. Uh, Hvala. Ne znam da li naše kolege gospodin Florence, eh, Bonafega, Balit Florence, Federle i drugi žele nešto reći o ovome. U gospodine Florence, izvolite. Da, cijenjene kolege koje me znaju, znaju da, da je moj hobi otpad u Europi kad ja, s ovim imam jedan problem. Nemam probleme sa predsjednicima komisije, oni su zgodni i dragi ljudi, ali ono što nam vi predlažete uopće nam ne pomaže. Mogle ste ovaj govor održati prije deset godina. Vi kažete kad govorimo o stopama e, recikliranja i kvotama za recikliranje još uvijek imamo pet godina da bismo postigli ciljeve Ako pogledamo sve studije koje sada imamo pred sobom, ne možete probaviti ništa od toga kad vidite koliko država članica zaostaje za ciljevima. A ne mislim samo na nove članove, već i one koji su se pridružili od samog početka, uključujući i moju zemlju da vi dođete ovome, lijepo nam stvari prezentirate, ali to nam uopće ne pomaže. Moramo se pozabaviti time što se dogodilo, što se događa. Vi ne igrate dobru ulogu kao nositelj jamstava e, ugovora i zakonodavstva. Da, možda imate premalo osoblja, ali zaista morate poduzeti aktivnosti. Kad nađete hrabrosti da nam prezentirate cirkularno gospodarstvo, kad ste to napravili, to izvješće je bilo jako dobro, ali znate da su temelji, odnosno sve što je već predloženo prethodnim direktivama, i to nije potpuno primjenjeno, nego samo 40 i 50%, manje više. Dakle, zaista sam začuden kako vi u komisiji i svi drugi odgovorni misle da je to joker karta, ali kad pogledate stvari detaljnije vidite što je zapravo napravljeno, a ne puno. Moramo učiniti puno više i puno bolje, moramo stvari raditi u praksi i, i moramo stvari pratiti. Dajte da vam dam jedan primjer. Recimo politika e, riječne vode e, Rajne koja teče od Francuske do Njemačke. Ako ste recimo u Kelnu na njemačkoj strani Rajne i ako želite uzeti uzoraka vode, morate poslati pismo Berlinu i zamoliti za dopuštenje. A u Berlinu kažu dobro, da, možete, ali morate razgovarati sa drugim e, pokrajinima u Njemačkoj, a, taj proces onda traje pola godine. To jednostavno nije dobro, to nas ne može zadovoljiti. Recimo da ste vi poduzeće i da se tako ponašate, pa pankrotirali bi. Dakle, nemojte nam predstavljati nova izvješća. Pogledajte što je već postoji, što se događa na primjer u Njemačkoj kad se recimo radi o direktivi o nitratima. Treba e, naučiti lekcije, da ja nisam naučio lekcije, da nisam napravio zadaću, domaću zadaću u školi, ne bih završio školu. Ali me je otac pritiskao i ja sam to <laughs> radio, pisao sam zadaće. Da, trebaju nam prezentacije, ali nam treba i djelovanje. Hvala. Gospodin Demis Marker, izvolite. Eh, hvala gospodine predsjedatelju. Govorit ću na nizozemskom. Komisija je optimistična. Moralna je dužnost biti optimističan, ali morate biti i realistični. A ovdje bih eh, ponovio ono što je rekao prethodni govornik, neke barem stvari koje je gospodin rekao morat ćemo se vrlo pažljivo pozabaviti razlozima zbog kojih je toliko puno razlika i tako širokih e, diskrepancija kad se govori o implementaciji našeg zakonodavstva i naše direktive. nisam dobio odgovor na svoja pitanja. Želio bih zapravo znati puno toga, još uvijek nam preostaje četiri godine da postignemo e, ciljeve koje smo si zadali. Mislim da je komisija pritom malo preoptimistična. Čini mi se da E, previše insistiramo na logici otpada, govorimo o otpadu već jako dugo, ali se od te logike moramo odmaknuti, zapravo moramo razmišljati o izvorima i sirovinama. Moramo misliti o našoj konkurentnosti. Moramo se pitati hoćemo li dozvoliti toliko puno od naših resursa i e, sirovine da ode uludo u otpad jer to se događa dan danas dakle moramo e, moći razumjeti zbog čega e, imamo takve razlike i takve odstupanja moje je dojam da je to zbog političke volje i odgovornosti koju svaka država članica u svakoj regiji ima E, volji da se e, pribjegne dobrim političkim i zakonodavnim instrumentima. Ja dolazim iz e, Flandrije i mi smo jako dobri kad govorimo o, recikliranju, odvajanju otpada i tako dalje, ali je za to trebalo vremena morate imati dobru politiku, morate se za nju boriti. Ali napredovali smo, ali nam je trebalo nekoliko desetljeća za to. Sada smo došli u određenu točku u kojoj možemo biti ponosni na naše napore i rezultate. Mislim da moramo pokazati drugim državama članicama i drugim regijama da ne možete odnosno ne morate odpočinjati od početka. Slovenija je jako dobar e, primjer. Znanje i ekspertiza koje već postoje u nekim regijama Europe vam mogu pomoći da brzo krenete, ali morate imati neke preduvjete, financijske instrumente koji moraju biti dobri, ali kakvi god da bili nikad neće biti dovoljni. Nikad neće biti dovoljna novaca. Stvari će se biti ovisne o političkoj volji, da li je ima ili nema i da li želimo postići ono što želimo postići. Resursi koje imamo moraju ostati gdje jesu tako da manje ovisimo o drugim izvorima i to će nam onda pomoći da postignemo konkurentnost. Govorimo o okolišu, ali govorimo i o gospodarstvu i o konkurentnosti. Hvala vam. Hvala. Eh, Hvala vam. Ja se slažem sa bojaznima koji su izrazili kolega koji su govorili prije mene. i zbog toga ću ja sama biti vrlo kratka. Očito je da imamo pred sobom novi zakonodavni prijedlog koji će snažno utjecati i nove ciljeve za recikliranje, te na ostale ambiciozne ciljeve. Očito je da danas sa sadašnjim zakonodavstvom da smo još uvijek daleko od ostvarenja ciljeva predviđenih za 2020. Stoga smatram da treba nešto učiniti. No, optimistična sam e, i smatram da treba još puno raditi i to posebno da treba raditi na političkoj volji. Mislim da nije dovoljno pokretati postupke zbog povrede prava, već da bi trebalo e, analizirati zašto uopće dolazi do toga. No, u jednom načelu moramo biti jasni, a to je da želimo biti ozbiljni. Ako ćemo odlučiti da ćemo ozbiljno u to krenuti, onda smatram da novi mehanizam koji je predviđen u novom prijedlogu, sustav ranog upozorenja, da komisija mora pokazati spremnost da taj mehanizam stvarno koristi. Baš onako kako se koristi i u financijskim e, temama. Stoga se ja, ja dijelim optimizam komisije, no smatram da moramo, e, da moramo koristiti sve instrumente koje imamo na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala predstavnicima komisije. Želio bih pojašnjenje o dvije stvari. Prvo, rekli ste da ste napravili profil koji je jači. A što taj jači profil znači praktično? Onda ste rekli nešto o tome da ste izuzetno strogi u pogledu hijerarhije otpada. Mi mislimo da je hijerarhija otpada okvir koji će se promijeniti putem tehnologije, odnosno koji će promijeniti tehnologiju. Vi ste rekli da ćete biti izuzetno strogi, a to može uputiti i na drugu, drugi smjer koji je više u skladu sa kamenim pločama, mojsijevima, to nije nešto što mi se baš sviđa, te sjeve kamene ploče i zapisi na njima. Hvala. Hvala, ne znam, imamo li još e, zahtjeva e, za riječ ili ne, ne. Evo, obraćam se komisiji, dajte nam odgovore. Hvala. Počet ćemo sa karlheim primjedbama. Ja mislim da možemo biti pošteni i reći da situacija nije ružića, e, ružičasta, nije niti crna. Jer ako pogledamo napredak i dinamiku onoga o čemu se i statistički izvješćuje i podaci koje se dostavljaju Eurostatu, vidimo pozitivnu dinamiku. I kao što sam spomenuo, Slovenija je jako dobar primjer, ali ne jedini, ali jedan od fantastičnih primjera kako e, se brzo može napredovati uz dobru politiku. Istina je da neke druge e, države članice zaostaju, a brzina kojom bi trebali doseći ciljeve 2020. nije dovoljna. Rupa u zakonu, kao što znate, odnosno namjerna E, nedosljednost je da se e, da se ciljeve recikliranja mogu postići putem četiri metode. To je ono što im dogoš, e, omogućava zakon, a to, je, to želimo zaustaviti. Želimo da postoji samo jedna metoda, jer će to biti bolje, tako da zaista možemo uspoređivati da znamo kakva je stvarnost. Osim toga znamo da a i vi to isto znate da neki otpad za koji se tvrdi da e, se reciklira, ne reciklira se, nego se zatrpava ili se spaljuje. To želimo popraviti dobrim sistemom izvješćivanja i moramo se pobrinuti da e, otpad koji se zatrpava ili spaljuje ne računa kao recikliran. To je ono što predlažemo u reviziji našeg prijedloga. Mi smo svjesni tih nedostataka i to je ono što želimo popraviti uz vašu pomoć. Mislim da još uvijek smo na tragu ciljeva koje želimo postići u 2020. ali ima šak članica, država članica koje to ne mogu postići i stoga moramo dobro sagledati što se zaista događa na terenu i putem izvješća koji ćemo proizvati sljedeće e, godine. To će biti izvješće za rano upozorenje i tri godine prije e, rokova za postiđenje ciljeva upozorit će nas na situaciju i na e, nešto što moramo poduzeti. To bi ako gledamo stvari ružičastim naočalama. Ali stvari, kao što sam rekao, nisu crne. Potpisujem ono što je gospodin Mesmarker rekao o tome da treba sagledavati stvari izvan otpada a to je, za to je potrebna politička volja, e, hrabrost i vizija, a to je ono što često nedostaje u, na nacionalnom i regionalnom političkoj razini. Ja se slažem da je e, Flandrija sjajni primjer i kad bi svi bili kao Flandrija, što bi se <laughs> dogodilo u gospodarstvu? dogodilo bi se ono što želimo imati, ali e, vi ste u pravu. Ne treba eksperimentirati, ne treba ponavljati greške koje su neke regije i države članice već napravile. E, države mogu e, učiti od e, grešaka drugih i mogu odmah prijeći i početi raditi dobre stvari. Zato želimo da investicije, javne investicije, odnosno e, fondovi idu u dobrom smjeru, a to je ono što smo mislili kad smo rekli da ćemo biti strogi prema državama članicama. Nadam se da ćemo uz vašu pomoć moći proširiti znanje o najboljoj praksi Također shvaćamo da jako puno poteškoća eh, se događa na općinskoj razini i tu eh, sa gradonačelnicima, općinskim eh, vlastima i tako dalje. I zbog toga mislimo da možemo i odbor regija upregnuti kao našeg saveznika za širenje tog znanja države koje zaostaju mogu se obratiti građavim, gradovima koji dobro upravljaju otpadom, koji su sami naučili stvari i to se može financirati putem strukturalnih fondova. Ako pogledamo kakva je najbolja praksa, možemo e, staviti pritisak na naše nacionalne, lokalne političare. Mislim da, da to možemo napraviti i akcijski plan je e, sagledavanje stvari u široj perspektivi jer ne radi se, zaista se ne radi samo o otpadu. To je istina, to što ste rekli. Hvala lijepa. Sada možemo početi sa odgovorima na drugi krug pitanja, a potom mm, možemo, možete početi sa odgovorima e, komisije koja su postavljena u vezi sa odvojenim prikupljanjem, a potom e, sa pitanjima od broja 7 do broja 12, a potom E, možemo onda ići dalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Vrlo mi je drago e, da je to jedno od prvih e, pitanja jer odvojeno prikupljanje je od ključne važnosti za cirkularno gospodarstvo. To je ključni instrument za čiste materijale i recikliranje osobito u slučajevima kad se primjenjuje schema e, plaćanje za ono što se stvarno baca. U zemljama gdje se ta e, schema upotrebljava ima i više recikliranja. E, direktiva je tu vrlo jasno. Zemlje članice moraju do 2015. a to je znači prošla godina, osigurati da se odvojeno e, prikupa, e, da se otpad prikuplja odvojeno. Međutim, e, klauzula o izvedivosti mora biti interpretirana na uzak način i u kontekstu ciljeva direktive kako bi ove e, odredbe imale e, koristan učinak mora ih se interpretirati u kontekstu cijele direktive dakle taj to načelo e, iznimke može se primjenjivati samo u iznimnim okolnostima kao što su neki udaljeni otoci ili rijetko naseljena područja. Dakle, u, pojedinim slučajevima i od slučaja do slučaja se to mora e, razmatrati. Dakle, također e, se traži i na temelju načela principije e, proporcionalnosti odvojeno prikupljanje bio otpada Dakle, mi smo u prijedlogu predložili povezivanje e, te obaveze, e, ali u stvarnosti mi znamo da ako se bio otpad ne bude skupljao odvojeno, nećemo moći postići ciljeve. Postavili ste vrlo e, dobra pitanja u vezi sa provedbom ove uredbe, to je ona je skupila na snagu tek prošle godine, mi smo godinama E, prikupljali e, podatke, osobito što se tiče onih zemalja članica koje su najlošije što se tiče gospodarenja otpadom. Kao što znate, mi smo nedavno naručili jednu procjenu e, situacija u 28 glavnih gradova i to izvješće je pokazalo velike razlike u učinkovitosti gospodarenja otpadom u e, glavnim gradovima, odnosno u zemljama članicama. One zemlje članice koje su ušle u EU 2004. E, među njima Ljubljana e, na prvom mjestu. Dakle, to pokazuje da se odvajanje otpada može realizirati ako postoji politička volja ono gdje, ta, gdje to nije, jasno nije e, provedeno, gdje je dakle provedba nedovoljna, to je slučaj sa e, nizom zemalja članica, a mnoge od njih upotrebljavaju kohezijske fondove Europske unije kako bi financirale, kako bi to financirale druge e, upotrebljavaju scheme da je e, za otpad odgovoran onaj koji ga producira. Mi kao što sam već spomenuo, smo naručili jednu sveobuhvatnu analizu u kojoj ćemo se podrobno pozabaviti pitanjem što se do, e, kakva je situacija u vezi sa odvojenim prikupljanjem otpada. Trenutno ne znamo okolnosti u kojima zemlje članice e, E, primjenjuju ili planiraju primijeniti e, načelo e, iznimke, ali mi ćemo nastaviti sa potporom zemljama članicama, tehničkom potporom i financijskom potporom kako bi uspjele u potpunosti implementirati ovu direktivu. Hvala lijepa. A sada da li kolege žele reagirati? Gospodin Demesmaker, izvolite. Dakle, prije nekoliko mjeseci ja sam organizirao jedno putovanje u jedno od poduzeća za recikliranje u Flandriji i postalo je jasno da kad smo posjetili e, to poduzeće koje se može nazvati e, doista jednim od e, predvodnika, da oni zapravo žele znati koje E, koji su uvjeti koje je definirala komisija? Spomenuli ste e, da se odvojeno prikupljanje otpada realizira u skladu sa time je li to tehnički i prikladno. Zemlje članice koriste neke e, mogućnosti da izbjegnu ove e, zahtjeve. Da li imate neke konkretne podatke u vezi s time? Da, mi nemamo baš dokaze, ali imamo neke sumnje, iako je studija od 28 glavnih gradova dala neke naznake, ali kako su te obaveze relativno nove, E, još nije bilo zahtjeva za e, primjenu tih e, odredbi o iznimkama. Samo ono što mogu naglasiti je, a to i govorimo zemljama članicama, da ćemo biti vrlo strogi kad je riječ o primjeni ovih odredaba. Dakle, ne odvojeno sakupljanje otpada ćemo dopustiti u samo izuzetnim slučajevima u vrlo udaljenim područjima, rijetko naseljenim područjima i tako dalje. Kako ta daleka područja su relativno rijetka, mali ih je broj i u usporedbi sa količinom, ukupnom količinom otpada ta količina je relativno mala. E, e, mislim da si to možemo priuštiti, ali u većini, na većini teritorija Europske unije e, otpad se mora prikupljati odvojeno. E, e, pitanje je sad i kako se otpad koji je pomješan kasnije odvaja. Naprimjer, možete pomiješati plastiku i metal E, i kasnije ih možete e, odvojiti. Međutim, ako neke druge vrste otpada pomiješate, na primjer e, mokri otpad i papir, kasnije ih više ne možete razdvojiti i upotrijebiti. Dakle, konferencija koju smo organizirali je direktno prenošena. Ja još uvijek E, šaljem prezentacije onih gradova koji su predvodnici kolegama iz drugih zemalja članica kako bi ih to inspiriralo. Inače, e, gledajući e, ove košare za otpadke u parlamentu, vidim da se ovdje otpad odvaja i to je doista za pohvalu. Hvala lijepa, gospodin Florenc, hvala lijepa. E, mm, vrlo često e, upravo od, ne od e, komisije nego od vijeća dolaze neki zahtjevi za iznimkama i tu vrlo često se citiraju e, neki članci i traže iznimke, neke zemlje članice su za to vrlo taletirane. E, dakle, upozoravam na to, a osim toga naša draga industrija također vrlo često e, sabotira naše mjere i što je poduzeće veće, to se oni uspješnije nose sa odredbama, odnosno pokušavaju ih zaobići i zato moramo stvari vrlo precizno definirati. Hvala lijepa. Gospođa Auken ima riječ. Hvala lijepa. Htjela bih samo dodati pitanje ko što se tiče te iznimke, koliko zemalja članica je to e, i zašto je komisija predložila primjenu te iznimke u novoj uredbi umjesto da to jednostavno izbriše. Zar to e, ne podriva e, ciljeve e, ove ciljeve ove uredbe. Gospodin Torvald, izvolite. Hvala lijepa. Dakle, što se tiče odvojenog prikupljanja novih materijala, kao što vidimo, postoje novi materijali koje je vrlo teško klasificirati, pa me zanima kakav će biti pristup što se tiče tih materijala za koje nije jasno u koju kategoriju spadaju. Hvala lijepa. Nemamo više pitanja. Dakle, molimo komisiju da odgovori. Vjerojatno ne mogu otvoriti na ovu ovo što je rekao gospodin Karl-Heinz ali mogu ponoviti da je naša interpretacija vrlo stroga. Dakle, izuzeci su izuzeci na ovo što je rekla gospođa Auken, mislim da je to stvar proporcionalnosti, jer u nekim slučajevima, na primjer negdje na sjeveru u Finskoj ili negdje na otocima, vjerojatno nije potrebno e, odvajati e, otpad, jer ga se ne može na dobar način upotrijebiti. To može biti iznimka, ali dakle samo u vrlo, vrlo dalekim e, regijama, ali nemamo još potvrdu da e, se tu e, želi pozvati na mogućnost e, primjene iznimke, a naše izvješće koje ćemo prezentirati sljedeće godine će pogledati detaljnije što zemlje članice rade, odnosno da li upotrebljavaju izgovore i da li se pozivaju kako bi e, ne kako bi se kako ne bi provele e, ovu e, praksu odvojenog prikupljanja otpada. Trebali bismo pobliže pogledati učinkovitost odvojenog prikupljanja tamo gdje se ono odvija. Možete staviti četiri e, košare za otpake u, centru grada i možete nazvati, možete to nazvati odvojenim prikupljanjem, ali hoće li to doista biti slučaj? E, otpad mora biti prikupljen i onda, a to je ono što je na kraju važno. E, u svakom slučaju bitno što se na kraju onda dogodi sa tim odvojeno prikupljenim otpadom i ponavljam mi ćemo biti vrlo, vrlo strogi e, što se tiče inzistiranja na provedbi e, uredbe, dakle odvajanje vrst, otpada po vrstama plus odvajanje bio otpada, na tome ćemo vrlo e, strogo inzistirati. I ako u tome uspijemo, mislim da ćemo time učiniti doista veliku uslugu cirkularnom gospodarstvu. Hvala. U redu. Mogu li predložiti da malo skočimo E, na pitanje koje je vjerojatno i malo više povezano sa dokumentom o kojem ćemo raspravljati, a to je prevencija otpada. To je, su pitanja 18 i 19. U redu? Da, gospodine predsjedavajući, sa zadovoljstvom jer to su doista vrlo važne točke jer prevencija e, otpada je jedan od naših prioriteta, odnosno pri vrhu naše liste prioriteta. E, to je relativno novi koncept za zemlje članice jer to smo uveli u okvirnu direktivu tek 2008. i to traži usvajanje programa prevencije otpada do prosinca 2013. Dakle, prije dvije i pol godine. Velika većina zemalja članica je usvojila te programe prevencije otpada i e, primjenjuje ih. E, komisija je pokrenula postupke protiv osam zemalja članica koje nisu usvojile te programe, a od njih e, Hrvatska, Slovenija, Rumunjska i Belgija u Valoniji nisu implementirane programe prevencije otpada implementacija je e, odnosno revizija te e, provedbe je zadaća Europske agencije za okoliš e, koja će analizirati najbolje prakse i usporediti najbolje prakse među zemljama članicama. Svi programi koji su do sada uspoređeni se uklapaju i sukladni su sa e, smjernicama, međutim još je rano za procjenu učinkovitosti. E, mi smo e, inicirali mnoge inicijative u mnogim u nizu sektora, ali tek trebamo analizirati da bismo vidjeli koliko je to sve skupa uspješno. U novom zakonodavnom prijedlogu komisija kani pojačati odredbe e, što se tiče sprječavanja otpada, odnosno e, obaveze zemalja članica da e, provode monitoring realizacije svojih programa i mjera za sprječavanje otpada. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođo Bonafe, izvolite. Drago mi je da čujem ove riječi od, uh, od direktora. I ja smatram da je prevencija vrlo važna. Ne samo zbog toga što je to prvi korak u hjerarhiji otpada, već i zbog toga što ako ne želimo e, samo revidirati e, zakonodavstvo o otpadu, već e, imati jedan širi pristup i usredotočiti se na kružnu ekonomiju, to znači da ćemo kroz ovaj proces prevencije stvaranja otpada voditi računa o svim onim poslovnim modelima koji nas vode prema cirkularnoj ekonomiji. Stoga smatram da, kad je reč o prevenciji, da moramo biti odlučni E, možda utvrditi pokazatelje koji su predviđeni u novom prijedlogu, ali morali bismo si e, u vrlo kratkom vremenskom roku definirati i prave ciljeve. No, e, jednu stvar nisam dobro shvatila i htjela bih više o tome čuti. Što ste predvidjeli za četiri zemlje koje ste spomenule i koje do sada još uvijek nisu predstavile programe prevencije? Hvala vam, sada gospođa Auken giving us uh, Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste skočili na ovu točku jer to je zapravo u našoj hijerarhiji uh, na prvom mjestu, iako nije na prvom mjestu u ovom eh, programu komisije. Već 30 godina čekamo na zabranu plastičnih vrećica. Eh, bilo je mnogo eh, protesta, međutim komisija, odnosno povjerenik e, tvrdi da je to gotovo nemoguće realizirati, međutim sad vidimo da tamo gdje je ta zabrana uvedena, da ona itekako funkcionira i to vrlo učinkovito. Upravo e, sam e, dobila informacije iz Nizozemske gdje se vidi da je to bio veliki uspjeh. Dakle, jedan od e, razloga zašto je to e, uspjeh je što imamo konkretne ciljeve, dakle postoji i novi zakon u tom e, u vezi s tim. Dakle, kad uvedete korisne alate kako bi se postigli ciljevi, onda se oni mogu i postići na a i, također i u sprečavanju otpada. Hvala lijepa. Da li se još netko javlja za riječ? Gospođa Pjeti Kajnen, izvolite. Ja bih samo htjela postaviti nešto napomenuti i postaviti neka pitanja. Mi znamo što komisija pokušava učiniti kad je riječ o provedbi ovog zakona u zemljama članicama, ali e, mi imamo pitanja koja već toliko dugo e, pokušavamo riješiti probleme u zemljama članicama. E, htjela bih pitati što će komisija učiniti u vezi s tim? Dakle, bilo bi važno znati e, tko je odgovoran i na kraju hoće li komisija i kada poduzeti pravne korake protiv zemalja članica koje nisu provele postojeće zakonodavstvo u vezi sa prevencijom otpada jer ako se e, zakonodavstvo ne provodi onda naravno da ne možemo postići ciljeve i moramo to, taj problem ozbiljno e, e, shvatiti ozbiljno hvala lijepa sada riječ ima ponovo komisija hvala vam što se tiče mjera za sprječavanje nastajanja otpada. Te smo mjere izložili u članku broj 9 predložene okvirne direktive. U tom članku tražimo od zemalja članica da poduzmu vrlo konkretne stvari, da proizvode proizvode koji se mogu reciklirati, popraviti, koji imaju dulji životni vijek. Želimo od zemalja članica da identificiraju proizvode koji E, su na, od velikog značaja za gospodarstvo. Potičemo ih da osnuju sustave kojima se promiču aktivnosti e, recikliranja, posebice električne i elektroničke opreme. Zatim e, da se uključi i e, industrija ruda i minerala, to je vađenje ruda i minerala, te da se riješi problem otpada od hrane predložili smo da svaka zemlja članica e, definira vlastite planove za prevenciju otpada i to na temelju stvaranja otpada po glavi stanovnika kako bismo onda mogli se posvetiti rješavanju konkretnih problema. Ako se to bude provelo, mislim da ćemo uspjeti ostvariti znatne promjene u tome kako se e, sprečava nastajanje otpada. Što se tiče na komentara gospođe Pjeti Kajnen, to sam pokušao objasniti na samom početku moje uvodne izjave i možda to mogu ponoviti. Ovdje govorimo o direktivama koje se moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo i nakon toga provoditi. E, to zakonodavstvo nije toliko složeno i daje vrlo jasan smjer, ali, i to sam i priznao, postoje e, mogućnosti da se izvještava zakonski o onome što se e, ne događa. I to je praznina u direktivi koju sada nastojimo zatvoriti. E, jer dozvoliti zemljama da izvještavaju o tome što se ne reciklira, to u principu ne tražimo. I to ćemo sada popraviti u novoj direktivi. E, ja se nadam ovaj izvještaj kojeg ćemo uskoro dobiti od Simone Bonafé, ja se nadam ovaj vikend, ovaj tjedan, da će nas podržati u tome. Hvala vam. A sada možemo čuti i posljednju skupinu. Izračun ciljeva, to su pitanja 13 i 14. Može li komisija odgovoriti na pitanja, a onda ćemo eventualno čuti zastupnike. Postojeće zakonodavstvo omogućava zemljama članicama da izaberu između četiri metode izračuna. I o tome već neko vrijeme govorimo. Na taj način možemo odrediti količinu e, komunalnog otpada, što se mora mjeriti, te e, tri ključne točke gdje mjeriti u cilju definiranja ciljeva zemlje članice onda mogu e, izračunati ili dakle sve vrste otpada ili samo e, otpad iz domaćanstva, domaćinstva i ili neke druge načine. To su te četiri metode koje im omogućuju da odluče što će koristiti. A gdje zemlje članice mogu to činiti e, u pogonu za sakupljanje ili kroz e, poticaj za recikliranje. Zemlje članice u ovom trenutku mogu e, koristiti sve i kažu da neke zemlje članice koriste od 0%, neke do 30%. E, tako da u principu ovime ne uspijevamo mjeriti što se zapravo reciklira i to nam onda stvara problem sa kvalitetom podataka i sa usporedivošću podataka. Zbog toga je komisija predložila uvođenje zajedničke definicije komunalnog e, otpada i jednaka pravila za reciklirani otpad. Jedna od definicija se može uzeti iz Eurostata i OECD-a i tu definiciju koriste zemlje članice već dugi niz godina, ali to dobrovoljno. To odgovara zapravo najdetaljnijoj metodi što se tiče točke mjerenja, predlažemo da se sadašnja pravila ojačaju. Zemlje članice više ne smiju imati mogućnost prijavljivati e, otpad koji je prikupljen kao recikliran. Ne, moraju e, izvještavati tek o otpadu koji je recikliran. Ili mogu izvještavati o rezultatu odvojenog prikupljanja, ali tek krajnji rezultat i to samo pod uvjetom da se otpad doista reciklira. To znači da sada radimo na definiciji na razini Europske unije neznačajnih gubitaka, no to se odnosi na materijale koji su još uvijek prisutni u otpadu nakon sakupljanja, a prije ulaska u konačni proces reciklaže. Znamo da su specifikacije e, sa tržištom mnogo zahtjevnije, oni traže kvalitetu. Zemlje članice moraju tražiti najoptimalnije rješenje, ali moraju komisiju izvijestiti e, na koji način osiguravaju kvalitetu podataka. Uzeta je u obzir, e, uzeti su u obzir rezultati u svakoj zemlji članici te način na koji su izračunavali dobili te izračune. Razvili smo jedan vrlo složen alat kojim se analiziraju rezultati sakupljanja otpada u svakoj zemlji članici i vodi se računa dakle ono što je poslano na konačno recikliranje tako da znamo, dosta dobro znamo stvarnu situaciju. Procjene su vodile računa o trenutačnim e, rezultatima e, gospodarenja otpadom i o budućim e, planovima, te o sastavu i otpada i izvještavanju. Isto tako zatražili smo od nadležnih tijela da verificiraju određene podatke i na taj način ćemo dopustiti, ćemo omogućiti usporedivost između određenih zemalja članica i osigurati da ciljevi koje smo predložili da oni budu realistični. Gospođo Aukin, izvolite. Evo imam samo jedno kratko pitanje. Jeste li poduzeli ikakve mjere kako biste osigurali da zemlje članice poštuju ono što stoji u sadašnjem zakonodavstvu? I zbog čega komisija misli da će 10% tolerancije unaprijediti e, primjenu zakonodavstva. Kako ste došli do te brojke? Zašto smatrate da će, da će sa 10% tolerancije zemlje članice poštivati pravila? Ima li još netko pitanja? Ne, onda molim vas odgovor. Moram priznati da ne znam odakle dolazi tih 10%, tako nešto ne stoji u zakonu. U ovom trenutku i e, suočavamo se s poteškoćom koja se zove neznačajni gubici. I zemlje članice to različito tumače ili ih jednostavno zloupotrebljavaju. Neki koriste do 30%. Mi smo željeli popraviti brojke, e, definirati broj koji je realan, kako bismo znali što se e, u stvarnosti događa u centrima za razvrstavanje otpada i mm, to su podaci koje možemo dobiti od tih centara. No to još uvijek mora biti iznimka zato što mi ćemo od zemalja članica tražiti e, konačni, konačnu brojku otpada koja ulazi u, u pogon za recikliranje, u to konačno recikliranje a zemlje članice moraju objasniti metodologiju kako to mjere. Ako mi nismo uvjereni da su mjerenja dobra, e, onda nećemo imati stvarnu sliku. U ovom trenutku tu nema nikakvih brojki. A znamo da sa 10% možemo ostvariti visoku kvalitetu. A za neki otpad, poput recimo e, stakla, to će biti previše. možda to sa 10% tolerancije jednostavno neće biti dovoljno vrijedno. E, to znaju zemlje članice, znaju, e, zna industrija koja koristi reciklirane proizvode, to svi znaju. Hvala vam. Ako nemate dodatnih pitanja, ja predlažem da ovime završimo sa ovom razmjenom gledišta o provedbi zakonodavstva o zaštiti okoliša, okvirnoj direktivi o otpadu i e, direktivi o ambalaži i ambalažnom otpadu. E, imat ćemo još pitanja, no o njima ćemo razgovarati na sljedećem sastanku. E, moram vas još podsjetiti da je sljedeća sjednica odbora ENVI pardon, 15. i 16. lipnja u Briselu. Hvala vam svima i želim vam e, dobar tek.